Euh, Dragi prijatelji, ljubazno vas molim da se smjestite. Već malo kasnimo. Naše isprike povjereniku Veli. Kao prvo u ime svih nas želim vam srdačnu dobrodošlicu. E, gospodin Carmenu Vela, vi ste povjerenik za zaštitu okoliša, pomorska pitanja i ribarstvo. E, ovdje ste danas e, s nama u kontekstu takozvanog strukturiranog dijaloga. Mi se nadamo da će to biti e, konstruktivan dijalog između nas i Europske komisije. Vaš današnji posjet je zapravo prilika da se podvuče crta pod najnoviji razvoj događaja i da se vidi kakav je napredak postignut do sada vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku te koji su prioriteti do kraja ovoga mandata. Kao što znate, komisija je upravo e, donijela dva važna prijedloga vezana uz e, višegodišnje upravljanje ribarstvenim fondovima. Tu je prvenstveno plan upravljanja zapadnim vodama i plan upravljanja zapadnim sredozemljem. Mi smo naravno uvijek e, spremni aktivno sudjelovati u triološkim sastancima i tehničkim sastancima te očekujemo zapravo prijedloge komisije vezano uz reviziju trenutačnih propisa koji se tiču provođenja nadzora i e, noveg FAMPA. Nakon što gospodin Vela održi uvodno izlaganje, svaki e, koordinator kluba dobit će tri minute za izlaganje, a nakon toga ću otvoriti raspravu i svi oni koji se žele javiti imat će na raspolaganju jednu minutu, dakle minuta po zastupniku, tri minute po koordinatoru. E, ako ne ograničimo vrijeme, e, morsta ćemo tu do večeras, ali nisam siguran da je raspored gospodina Vele takav da to možemo učiniti. U svakom slučaju, gospodine povjereniče, ja vam zahvaljujem što ste danas ovdje s nama i da kažem da vam odmah ili dati odmah dajem riječ. Ehm. Hvala vam lijepa. E, poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, hvala vam lijepa na pozivu da dođem na ovaj sastanak. Godinu dana uoči e, europskih izbora želio bih istaknuti da je važan napredak u tri područja. Provedba reforme zajedničke ribarstvene politike, e, poboljšanje međunarodnog upravljanja oceanima i promicanje pomorske gospodarstva. Želio bih e, reći da je realno da ćemo ostvariti napredak e, u preostalim mjesecima naše suradnje. E, nekoliko riječi o zajedničkoj ribarstvenoj politici i njezinoj provedbi. E, provedba ide kako treba u brojnim područjima. Ostvarujemo značaj napredak što se tiče ostvarenja ciljeva u pogledu maksimalnog održivog prinosa. Ako pogledamo rezultate na područjima kojima upravlja Europska unija, možemo vidjeti impresivne rezultate. 97% Eh, očekivanih količina u skladu su eh, sa eh, maksimalnim održivim prinosom. Također, što se tiče iskrcaja, više od 80% je u skladu sa ciljevima. E, prinosa za sljedeću godinu 2019. i s obzirom na to da se zadnji rok 2020. bliži, e, naš je cilj da se približimo ciljevima e, održivog prinosa. Očito je da održivo ribarstvo dovodi ne samo do poboljšanja biomase stokova, nego isto tako da je doprinos općem, općim socijalnim i ekonomskim rezultatima u pogledu naše ribarske flote. E, ostvarili smo neto profit od skoro 800 milijuna eura našoj ribarskoj floti a 2015. a postoje naznake da će se nastaviti pozitivni rezultati i e, u narednim godinama. Nekoliko riječi je o obvezi iskrcaja. Riječ je o važnom segmentu reformirane ribarstvene politike. Tu smo svi preuzeli obveze kako bi e, pravila funkcionirala u praksi. Od 1. siječnja ove godine obveza iskrcaja primjenjivaće se na sav ulov e, vrsta koje podliježu ograničenjima a e, na Mediteranu e, vrstama koje su predmet minimalne veličine. To su pravila zajedničke ribarstvene politike, svi smo ih prihvatili i dobro smo s njima upoznati već godinama. E, pravila se ne mogu e, mijenjati nasred puta. E, svi smo svjesni izazova koji su pred nama, međutim mijenjati naše ciljeve sada ne bi bilo pošteno u odnosu na one koji su već poduzeli velike napore kako bi prelagodili E, svoj sustav. Time bismo dobili u pitanje ribarstvenu politiku i svoju vjerodostojnost. E, komisija će i nadalje pružati podršku državama članicama u samoj provedbi. Razgovarat ćemo s državama članicama o ovim pitanjima, posebno u kontekstu regionalnih skupina. Razgovarat ćemo o pitanjima kako najbolje iskoristiti postojeću fleksibilnost e, kako bi ostvarili ciljeve. Međutim, moram biti potpuno jasan. U tim razgovorima radi se o provedbi, a ne o tumačenju. Isto se odnosi i e, na e, Mediteransko e, more i Crno more gdje je situacija za stokovima daleko gora nego na Atlantiku. Što se tiče Botničkog mora i potpisane deklaracije, sada imamo 16 zemalja i Europsku uniju koje su preuzele obveze za provedbu mjera u narednih 10 godina. Time će se obuhvatiti skoro 75% flote na Mediteranu. Došao je trenutak da sada provedemo u djelo ono što smo dogovorili. Konferencija na visokoj razini o malom ribarstvu u rujnu ove godine naglasak će staviti na e, ciljeve za malo ribarstvo. E, naš je cilj na Mediteranu provoditi e, ciljeve iz ove deklaracije, a sličnu deklaraciju imat ćemo i za Crno more E, ta e, deklaracija usvojit će se 7. lipnja u Sofiji na ministarskoj konferenciji. Poštovane kolegice i kolege, za godinu dana održat će se europski izbori, a još uvijek postoji impresivan, impresivan broj zakonodavnih prijedloga, višegodišnjih planova, tehničkih mjera, e, kontrolnih uredbi i višegodišnjih planova. Što se tiče višegodišnjih planova, tu smo ostvarili značajan napredak. Naš je prijedlog za zapadne vode takav da će ribarstvo biti održivo dugoročno gledano, a pritom nudimo fleksibilne instrumente kako bismo izbjegli e, probleme i ograničenja. Vijeće ostvaruje dobar napredak e, u sklopu razgovora na ovu temu. Nadam se da je situacija slična u ovom domu, a posebno stoga što se oslanjamo na čela koja smo usvojili u kontekstu ranijih planova tek ste počeli raditi na predloženim planovima za pridneno ribarstvo u zapadnom Mediteranu. S obzirom na zabrinjavajuću situaciju u pogledu brojnih mediteranskih stokova, E, višegodišnji planovi na Mediteranu iznimno su važni. E, moje službe i ja na raspolaganju smo vam e, kako bismo zajednički ostvarili ove ciljeve. S nestrpljenjem iščekujem prijedlog u odnosu na plane za Eh, pelagijsko ribarstvo na Mediteranu. Naš je eh, cilj svakako osloniti se na znanstvene savjete koji nam omogućuju da ostvarimo ciljeve zajedničke ribarstvene politike. Drugo, što se tiče tehničkih mjera, ne bih želio iznositi komentare eh, u odnosu na pregovore koji su u toku. ponovio bih, u sklopu trijaloga komisija je jasno izrazila svoja stajališta. Naše je stajalište sljedeće. Trebamo ostvariti rezultat koji ima smisla i predstavlja poboljšanje u odnosu na sadašnju situaciju. To mora biti rezultat koji će nam omogućiti da mjerimo rezultat u odnosu na jasno definirane ciljeve u svim e, regijama. E, ne možemo si priuštiti e, nazadovanje. To je u interesu naših ribara koji će najviše profitirati od novih pravila. Moja namjera je i nadalje tjesno surađivati i konstruktivno surađivati sa parlamentom i vijećem kako bismo došli do pozitivnih rezultata. E, treće, komisija će uskoro finalizirati prijedlog za reviziju e, kontrolnog sustava za ribarstvo koji bi se trebao usvojiti do kraja svibnja. E, učinkovit e, i djelotvoran sustav kontrole ima značajnu ulogu kako bi se osiguralo poštivanje pravila zajedničke ribarstvene politike. Naš je prijedlog e, riješiti i ukloniti nedostatke, neke od njih utvrdio je parlament, a nedostati se odnose i na nepotpune podatke o ribarstvu. Četvrto, zakonodavni prijedlog za budući Europski pomorski fond E, taj će prijedlog komisija podnijeti 1. lipnja, ali već e, iz nacrta e, koji je komisija podnijela 2. svibnja možete vidjeti da će Europski pomorski i ribarski fond i nadalje biti podjednako važan. Zapravo je komisija predložila stabilnu alokaciju za ovaj fond u iznosu od 6,4 milijarde eura e, izraženo u sadašnjim cijenama, povrh e, skoro milijardu eura koji su namijenjeni e, za sporazume o partnerstvu u području održivog ribarstva. E, to je u skladu sa proračunskim implikacijama izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i u skladu sa planom za proračun. A to nam omogućuje i da se nosimo sa osnovnim i glavnim izazovima u ribarstvu i gospodarstvu. Poštovane kolegice i kolege, broj predstojećih prijedloga doista je impresivan. Moramo dati sve od sebe kako bismo ostvarili značajan napredak što se tiče ovih prijedloga u narednim mjesecima. Naši ribari i naše gospodarstvo bit će na gubitku ako ne ostvarimo očekivane rezultate. Poštovane kolegice i kolege, na oceanima je potrebno bolje upravljanje. Zajednička ribarstvena politika vrlo je važan instrument, ali ne može riješiti sve aspekte upravljanja oceanima diljem svijeta. Upravo zato je Europska komisija inzistirala na uvođenju boljeg međunarodnog upravljanja oceanima i e, stoga je prošle godine e, Europska unija organizirala konferenciju na Malti e, i ta konferencija bila je vrlo uspješna. Prikupili smo više od 7 milijardi eura međunarodnih institucija, bilo je više od 100 subjekata koji su preuzeli različite obveze, sudjelovali su znanstveni istraživački instituti iz više od 100 zemalja diljem svijeta. Preuzete su brojne obveze i ne samo preuzete, nego su mnoge i provedene u djelo. E, Europska komisija je najavila 35 obveza e, u vrijednosti 550 milijuna eura. E, konferencija o oceanima ove godine predviđa se za 29. i 30. listopada u Bariju. Temeljem postojećih iskustava mi rani domaćini surađujemo sa Indonezijom E, kako bismo održali zamah. Dakle, konferencija će biti e, na Baliju. E, istodobno i dalje provodimo razne mjere na bilateralnoj i multilateralnoj razini. Europska unija je također imala važnu ulogu što se tiče organizacije konferencije o održanju i održivom korištenju E, e, pomorskih resursa i održanju biološke raznolikosti e, na moru. Osim toga, sklopljen je sporazum ranije ove godine kako bi se spriječilo demersalno ribarstvo na Artiku. Osim toga, E, radimo na sklapanju partnerstava sa brojnim e, važnim zemljama kao što su Kina i Kanada. Ova partnerstva za ocean e, uvišće značajan okvir za buduću suradnju i što se tiče ribarstva i pomorstva. Osim toga, poduzimamo mjere za suzbijanje problema otpada na moru. Prije ovog sastanka zajedno sa potpredsjednikom Fransom Timmermansom e, bio sam na e, manifestaciji čiji je cilj smanjiti e, nastanak plastičnog otpada i E, pozivam vas da potpišete obveze za e, rješavanje problema plastičnog otpada e, na oceanima, a inicijativa se odvija ispred Europskog parlamenta. I sada dolazim do zadnje točke, razvoj plavog gospodarstva. Naglasak od 2012. na pet inovativnih sektora dovodi do rezultata. Bilo da se radi o energetici ili smanjenju administrativnog opterećenja za akvakulturu ili pokretanju programa za poboljšanje pomorskih kvalifikacija kako bi poduzeća koja rade u ovom sektoru pronašla potrebne radnike. E, ovdje postoje brojne poteškoće i što se tiče dobivanja potrebnih financijskih sredstava i zato komisija podržava inovativne e, projekte e, kroz različite inicijative. E, uspostavili smo okvir za mala i srednja poduzeća i poduzetnike početnike. Uspostavljamo investicijsku platformu. Komisija će za nekoliko dana organizirati i okupljanje investitora i poduzetnika sa ciljem provedbe projekata e, na području iskorištavanja pomorskih resursa. Poštovane kolegice i kolege, veselim se daljnoj suradnji s vama u ovoj zadnjoj godini ovog saziva kako bismo ostvarili e, ciljeve na ovom području u Europskoj uniji i diljem svijeta. Jedino e, ukoliko sve institucije surađuju i ukoliko uključimo sve dionike možemo osigurati da oceani ostanu e, zdravi i budu podloga za E, održiv razvoj, e, zdravo gospodarstvo i napredak e, pomorskih i obalnih zajednica. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine povjereniče. A sada bez odlaganja dajem riječ koordinatorima. Za EPP Gabriel Mato, tri minute. Gabriel, izvoli. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem povjereniku ja ću ići istim e, stopama kao i vi. Koncentrirat ću se najprije na primjenu ZRP-a. Slažem se s vama da imamo vrlo pozitivan razvoj događaja. Dosta toga se je poštivalo, poštuju se ciljevi najvećeg održivog prinosa Mislim da bismo svi trebali biti zadovoljni, ali imamo neke stvari e, s kojima nismo zadovoljni. Jedno ste vi spomenuli, to je obveza iskrcaja. Mislim da je to tema koja je pogrešna od samog početka. I zbog pogrešnog početka onda su i rezultati krivi. E, rekli smo to i na seminaru nedavno. Svi Eh, zastupnici svih mora izjavili su da je to element koji je nemoguće ispoštovati eh, taj uvjet, veliki problem i treba predvidjeti rješenje. Dijagnoza je bila vrlo jednostavna. 1.1.2019. godine mi nećemo biti u stanju primjenjivati ovu odluku u potpunosti. Dijagnoza je sad jasna, pa onda treba reći i da nitko nam nije dao nekakav recept za rješavanje problema. Jasno je da nešto treba učiniti. Vi ste rekli da se stvari sada mogu izmijeniti, ali ako, što, ako promijenimo e, pravila u toku igre, onda gubimo na vjerodostojnosti. Ja mislim da vjerodostojnost e, ispašta u trenutku kad mi ne primjećujemo da postoji problem. Ovdje su u igri naši e, ribari to su primijetile države članice. Mi moramo vratiti našu vjerodostojnost e, kako naši ciljevi budu e, dostižni. Što se tiče održivosti, e, mi znamo da je to važan stup naše politike. Prijedlozi komisije su takvi da pokazuju kako je okolišni aspekt puno važan, puno važniji u ovom pristupu. Mi i dalje radimo na tome. Vi kažete da ne bismo trebali nazadovati. Jasno da ne bismo trebali, ali trebamo znati koja su stajališta komisije, a mi znamo da komisija, pogotovo što se tiče nekih crvenih linija, e, treba biti takva da treba objasniti kakve su te crvene linije i koja su izvediva rješenja. Što se tiče e, političke ili tehničke odluke e, dodataka, pitanje je kako ćemo sada nastaviti s određenim poslom. E, to sve dovodi u pitanje našu suradnju. Planovi e, napreduju, slažem se, kontrole su dobrodošle i neka se provode što prije, ali mi smo zabrinuti pogotovo zbog sporazuma sa Marokom 4.7. istječe. Mi sada pregovaramo, a želimo imati dogovor koji će biti pozitivan za Maroko i za Europsku uniju. Hvala, Gabrielo. Čuli smo te. Nadam se da su se drugi barem djelomično toliko potrudili. Ricardo? Hvala predsjedniče, povjereniče. Kao prvo želim vam zahvaliti što ste danas došli na sastanak šeg odbora i što ste nam dali mnogo informacije. Zahvaljujem na vašem dijalogu koji je potpuno otvoren s nama. Vaše sudjelovanje u poboljšanju međunarodnim e, upravljanjem mora je nešto pozitivno. E, što se tiče inicijative Food for the Oceans, mislim da to treba pohvaliti. Ovdje smo pokušali izmijeniti način na koji konzumiramo hranu kako bismo poboljšali opskrbljivanje populacije hranom i kako bismo imali održive prakse. Moramo poboljšati e, prehranu na razini čitavog planeta i trebamo predvidjeti već unaprijed neka rješenja. Pitanje kako će mora i oceani biti uključeni u e, obzor Europa i kako očekujete ovaj novi program koji će se pokrenuti 7. lipnja. I još jedno pitanje e, vezano uz više godišnji plan za pelagijski ribolov na Jadranu i e, ne slaganje u mišljenju između e, dvaju odbora FAO-a i Europske unije. Možete li nam reći koje je napore uložila Europska komisija kako bi riješila pitanje, kako bi smo došli do integriranog modela? Imajte na umu to, to SAC e, predstavlja više izvješća u odnosu na drugi odbor, STECF. Imajući na umu radove i izjave različitih e, istraživača nevladinih organizacija, koji su izrazili dvojbe oko nekih certifikatskih postupaka, pitam se e, kako komisija prati ovaj rad i na koji način može osigurati kontrolu za ona tijela koje provode certifikaciju, a trebaju osigurati poštivanje pravila za e, izuzeća. I želim još nešto dodati, e, to je izazov. Ja moram ponoviti da sam zadovoljan zato što je komisija odlučila predstaviti prijedlog za jedinstveni višegodišnji plan za e, zapadno, zapadno mora za demerzalni ribolov. E, to bi moglo potaknuti neke sektore koji su vrlo jaki, ali zbog toga dolazi do političkog kratkog spoja e, sa nekim znanstvenim dokazima to je, ide u suprotnom smjeru u ono što se izjavljuje već mjesecima. Dakle, s mog stajališta to predstavlja e, element e, koji nije dobar za upravljanje stokovima. U ovom odboru e, smo analizirali odvojeno različite stavke. Ipak ovdje plan postoji i nastavit ćemo raditi na tomu. Zato vas e, pozivam na posjet Zorima e, to što imamo jako veliku površinu i sa Maderama i Kanarima imamo jako dugačku tradiciju ribolova na temelju kojeg smo zadržali vode koje su pune e, hranjivih elemenata. Hvala što si mi dao više vremena na raspolaganju. Hvala Petar Van Dalen, tri minute. Moj komisaris, Eh, Hvala povjereniče, dobar dan. Eh, vi ste u vašoj prezentaciji rekli s pravom da mnogi ribari su se pojavili na tržištu sa eh, oznakom za održivo ribarstvo. Mislim da je to pozitivno. Što se tiče obveze iskrcaja, E, potiču se ribari na e, selektivni ribolov, ali vidimo sada da ta obveza išla korak predaleko i čak najefikasniji ribari moraju e, iskrcati najmanje ribe koje uopće nisu rentabilne. I imamo visoku stopu preživljavanja kad se ribe odbacuju. Mi se moramo prilagoditi novim činjenicama. Mislim da nećemo biti spremni prvog siječnja iduće godine. Moramo uzeti u obzir i um, one ribe koje ograničavaju uh, ribolov drugih riba. Treba proučiti ovo pitanje i pronaći rješenje. Drugo pitanje vezano uz tehničke mjere. Uh, mislim da je jasno da je povjerenik uh, nešto suzdržan što se tiče nekih pitanja, ali žao mi je zbog toga što povjerenik nema jasno stajalište vezano uz e, pregovore. Ponekad postoje crvene linije, ponekad one ne postoje, ali htio bih znati što komisija misli o jednom pitanju, a to je prijedlog o električnom ribolovu. Predsjedniče, po ovom sudu, odluka koju je parlament u siječnju donio o e, električnom ribolovu je najgluplja odluka koju smo ikad donijeli. Radi se o selektivnom obliku e, ribarenja i e, većina parlamenta se slaže s time. To pokazuje nedostatak e, prikladnih informacija. Mi smo govorili o belgijskom istraživanju u kojem e, piše da električno ribarstvo ne šteti e, morskom dnu ili životinskim vrstama u moru. Mm, mislim da bi se trebalo povezati sa tim znanstvenicama i nismo dovoljno uzeli u obzir njihovu studiju možda bismo trebali pomoći ljudima koji još uvijek nisu shvatili koliko je fantastičan taj oblik ribolova. Trebamo možda širiti informacije koje proizlaze iz te studije. Hvala. Sada za liberale. Antonio. Hvala povjereniče što ste danas ovdje. Mislim da vi imate važnu ulogu i da ste igrali važnu ulogu u vezi s pregovorima oko tehničkih mjera. Imali smo 25 e, obveznih mjera, to je bilo obvezno za komisiju i e, bilo bi šteta da ti ciljevi nisu uključeni. Ipak, mislim da nećemo moći e, to ispoštovati. Slažem se s kolegom Matom. Trebali bismo pronaći neki dogovor uključujući te obvezne ciljeve i moramo se udaljiti od preskriptivnog pristupa i približiti se pojmu regionalizacije. Želim postaviti pitanja vezano uz obvezu iskrcaja. E, o tome smo razgovarali s Gabrielom. Čuli smo kritike država članica ali nije važno samo govoriti, nego važno je i djelovati. Države članice su jako malo koristile e, sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za provedbu obveze iskrcaja. Moje pitanje izgleda da smo tu došli do kontradikcije države članice se žale, ali ne koriste resurse e, koje bi mogle koristiti za rješavanje toga problema. Dakle, povjereniče, jeste li zadovoljni napretkom država članica u tom pogledu ili mislite da bi komisija mogla nešto učiniti više kako bi osigurala da se provodi obveza iskrcaja? Hvala. Hvala, Žao Hvala. Predsjedniče, zahvaljujem povjereniku na prezentaciji koju je danas održao. E, povjerenik je na samom početku spomenuo ono što smatra dobrim e, ekonomskim ponašanjem flote, ali iza te općenite izjave stoje različite situacije. Neki dijelovi flote, pogotovo male flote, artizanalne flote, još uvijek se nalaze u teškoj krizi i komisija mora to uzeti u obzir. E, dobro, e, dobra ekonomska situacija odnosi se samo na neke što se tiče korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, moram reći da nije e, rigorozno reći da bi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo trebao zadržati sadašnju razinu financiranja. Mi očekujemo da će doći do smanjenja sredstava. Smanjenje neće biti veliko, ali prijedlog komisije zapravo predstavlja smanjenje sredstava u odnosu na trenutnu razinu i zbog toga smo mi prilično zabrinuti. No prije sagledavanja budućeg fonda pogledajmo trenutni fond. Htio bih shvatiti kako Europska komisija procjenjuje razinu rasprave o EMFF-u. Imamo velike zabrinutosti što se tiče te niske razine rasprave o tome. Mislim na neke sektore kao što je artizanalni ribolov i e, e, obalni ribolov. Možete li nam nešto više reći o kulturi, industriji, e, prerade ribe, artizanalnom ribolovu. Možete li nam dati više informacija o tome kako stvari stoje i može li procjena komisije potvrditi naše informacije o tome da se o novom Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo uopće ne razgovara. U preostalom vremenu e, trebali bismo e, svakako e, povećati količinu informacija i ojačati raspravu o tom pitanju. E, u Europskom parlamentu smo već imali e, donošenje izvješća sa tri preporuke. Europskoj komisiji smo preporučili da se paket za najudaljene regije odvoji od ostatka e, zakonodavnih akata. Pitanje je što misli Europska komisija i hoće li moći udovoljiti tom zahtjevu Europskog parlamenta. Govorilo se o višegodišnjem planu za Atlantik Europska komisija je do sada vrlo nejasno e, uspjela objasniti što misli o jedinstvenom planu za e, zapadne vode. Znali smo da je komisija htjela predstaviti dva plana, onda je predstavila samo jedan plan. I zato mi ne shvaćamo zbog čega je došlo do ovakve odluke i zašto niste uzeli u obzir ono što taj sektor misli o tome. Hvala. Hvala. Hvala povjereniče Vela što ste došli na naš sastanak odbora za ribarstvo kako bismo razgovarali o otvorenim predmetima. Uvijek nam je drago imati vas ovdje. Vi znate da mi kao zeleni smo prilično zabrinuti zbog ovog ubrzanog postupka e, uredbe e, o kontrolama. To je kompleksan zakonodavni akt, trebamo o tome raspravljati i analizirati ga. Smatramo da e, hodogram komisije još uvijek nije predvidio dovoljno vremena za nas vi znate da mi želimo biti konstruktivni, pa smo onda učinili ono što smatramo potrebnim. Mi želimo da to bude novi recept za novu uredbu o kontrolama. A tu mislim na novi, e, novo izvješće e, koje sam izvjestiteljica o ribljim proizvodima. E, pozivam vas da pročitate članak 50 i to smo izglasali pozitivno na prošlom sastanku odbora. U izvješću ima dosta zanimljivih elemenata. Rekli smo da trebamo osigurati to da što se tiče uvoznih proizvoda oni ako budu odbijeni u jednoj luci ne mogu ući u Europsku uniju kroz drugu luku u nekoj drugoj državi članici. To je jako važno. Osim toga Rekli smo da želimo potaknuti potpunu e, provedbu kontrolnog režima, uključujući naknadno praćenje, bolje izvješćivanje država članica o poduzetim akcijama i razmjenu informacija između država članica i između njih i komisije. Mislim da revizija ne bi trebala oslabiti trenutne e, uvjete nego trebamo jačati e, situaciju u kontroli ribarstva. Jedini način da imamo zajedničku dimenziju u zajedničkoj politici je taj. Mudro ste govorili o obvezi iskrcaja. Imali smo jučer jako zanimljivo saslušanje o tome i ako se dobro sjećam, vi ste rekli da je to jedan od stupa reforme zajedničke ribarstvene politike, treba ga politički podržati i jako mi je drago što sam čula te riječi od vas. E, stvarno nije ohrabrujuće čuti kolege koji smatraju da se toga trebamo riješiti nakon samo četiri godine. To nije profesionalan način bavljenja ovim pitanjem. Kao što je jučer rečeno, ovo e, e, odbacivanje se odvija e, desetljećima, to je veliki problem i zbog toga se građani ljute. E, mi trebamo povećati selektivnost i kako bismo imali ulove koji će biti i dalje e, zakoniti, ali nećemo imati neželjeni ulov. Hvala, te mjere su stvarno jako važne. Hvala, Alinea. David Coburn, izvolite. Hvala, gospodine Kanek, Kadek, povjereniče. Povjereniče, znate li vi koliko ribari Ujedine kraljevine mrze ZRP, zajedničku ribarstvenu politiku, misle da je to nepotrebno, diskriminatorno i birokratski uređeno. A reforma obveze iskrcaja neće promijeniti to mišljenje. E, moj klub je napisao ovu knjižicu, zove se Ukradena mora i govori o europskim politikama. E, ljudi postaju žrtve. E, govorimo o e, nekim lošim praksama koje su se odvijali u jednoj krajini sve do sad, sve do breksita. Mi smo zato napravili Brexit kako bismo se udaljili od svega toga. Za ljude koja predstavljam, važne su pitanja o kojima vi nikad niste čuli, a vi ne znate uopće gdje se oni nalaze na zemljovidu. Molim vas, pokušajte pojednostaviti te, sve te politike za moje sunarodnjake. Nismo shvatili zašto e, se ribari kod nas osjećaju izigranima. Vi to niste shvatili. Michael Gove nam je rekao nešto više o svojoj obitelji u Aberdinu i u raspravi o referendumu u Ujedinoj kraljevini. naučite nešto iz toga za sektor ribarstva. Prije nekoliko mjeseci Europski parlament je zabranio električno ribarenje, a to je nešto što vrijedi i za nas. Dakle, molim vas eh, da sutra ili u ponedjeljak vi prenesete te informacije. Moramo zaustaviti električno ribarstvo, kao što je parlament eh, već jasno rekao. imamo pregovore koji su u tijeku, razne manipulacije i okolnosti. I naša vlada gospođa May treba primiti na znanje dosta toga. Trebamo zabraniti električno ribarstvo što prije. Vidjena kraljevina odlazi iz ove strašne politike zajedničkog ribarstva. I mm, ne smijete nas pokušati zadržati u Europskoj uniji. E, u Ujedinoj kraljevini morate vratiti svoje njezine vode. E, moramo se e, oduprijeti rezultatima vlade Dodahita od prije mnogo godina. Moramo znati da je Škotska želi svoje vode kao i ostali dijelovi naše države i zato Aleksalem samo je izbačen iz priče. I evo dolazim do kraja svoga govora. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, hvala vam što ste nam se pridružili da odgovorite na naša pitanja. Svi poznajemo poteškoće koje izaziva obveza iskrcaja u provedbi u praksi Činjenica je također da postoji izuzeće de minimis e, u kontekstu provedbe obveze iskrcaja. To je nešto što možda djelomično olakšava situaciju, ali poteškoće na terenu su još uvijek realne. Stoga se zapravo postavlja pitanje e, kakva su vaša razmišljanja o tome, jer se čini da trenutačno obvezu iskrcaja i njezinu strogu provedbu u praksi zapravo više niko ne brani, kao da više nema pobornika. Što se tiče e, pilot projekata, mi u Nizozemskoj i imali smo prilike vidjeti u Nizozemskoj e, da je proveden e, pilot projekt vezan uz električni ribolov. 16. siječnja Europski parlament je jasno rekao da je za zabranu električnog ribolova. Danas imamo prilike vidjeti da još uvijek traje trijaloški sastanak. Međutim, E, ako se dozvoli električni ribolov e, nakon trijaloških sastanaka, što se ja nadam da se neće dogoditi, zanima me hoće li zapravo biti bilo kakva mogućnost naknade štete onima koji će pretrpjeti zbog ovakvog e, negativnog učinka na pomorski ekosustav. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, želim vam zahvaliti što ste ovdje pred odborom za ribarstvo. Hvala vam na izlaganju. Mnogo ste toga odradili. Do kraja saziva postoji još niz propisa koje je potrebno završiti u vrlo kratkom roku, a nemojmo zaboraviti da svi mi moramo zapravo to proučiti. Što se tiče uredbe koja se tiče nadzora, kontrole, Mislim da uopće ne trebam govoriti o tome koliko je važno baviti se ovako važnim pitanjem e, za ribarstvo. Mene zanima koja će biti dodana vrijednost ovoga teksta. Hoće li to zaista biti jednostavno kozmetička promjena postojećeg teksta ili zaista idemo u stvarnu dubinsku reviziju postojećih propisa? Možete li to molim vas komentirati? vezano uz ono što je rekao gospodin Ferreira i gospodin Vijeti koji je izvjestitelj za proračun. Potrošnja je vrlo slaba, do alarmantnih razmjera slaba. Prije dva tjedna, međutim, imali smo prilike vidjeti e, kako će izgledati e, višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. Nisam zapravo siguran da je e, to uzeto u obzir. Tu se radi o iznosu od gotovo 300 milijuna eura koji je predviđen. Mene zanima je li to nešto što je e, povezano, e, ono što je upravo rekao kolega iz Britanije, i na koji način se zapravo ta svota uklapa u sadašnji pad potrošnje po državama članicama. Usprkos kasnom prijedlogu Europske komisije, ja želim da prije ovoga saziva se dogovorimo oko osnovnih dokumenata, e, posebice mislim da je to važno za prijelazno razdoblje nakon Brexita. Želim također dodati da kada se radi o ribolovu iznad 48. paralele, da je to nešto što će zaista imati e, veliki velike učinak na ekonomski status velikog broja ribara u tom području, a trenutačno imamo situaciju koja je prilično nedosljedna. Što se tiče planova koje ste objavili, ovog prijedloga oko kojeg se nadam da ćemo postići dogovor, on je trenutačno utemeljen na jedinstvenom planu. Tu se ne slažem u potpunosti sa kolegom Seraom koji je skloni tom tome da postoje dva plana upravljanja, mene zanima kako je vaše viđenje situacije i što mislite da će se time postići. Hvala. Kolegica Ani Perik, izvolite. Hvala. Što se tiče obveze izgrcaja, o tome smo govorili jučer i tada sam rekla da trebamo pripremiti plan B. ne bismo trebali sada E, potpuno promijeniti sve, ne smijemo upasti u klopku e, i dalje promicati nešto što ne funkcionira. E, prošloga tjedna Istraživački institut je vrlo pozitivno ocijenio električno ribarenje, to je spomenuto prije. Belgijski institut je također izražio svoje mišljenje. Ova metoda ribaranja se koristi ne samo u Belgiji, nego i Njemačkoj i Francuskoj ujedinjenoj kraljevini. Radi se o održivom obliku ribarstva i trebali bismo također potaknuti ga. To bi se trebalo uključiti u trijalog. Ne želimo senzacionalizam i oko ove rasprave, pogotovo ne kad se radi o ribarstvu. Aktivisti i lobisti sudjeluju u raspravi, ali ne bi trebali previše utjecati na raspravu. Hvala, gospođa Bilbao. Hvala. Hvala na povjerenju, gospodine Vela. Zahvaljujem što ste s nama. Evo, samo e, konkretno. Što se tiče obveze iskrcaja, E, razmišljanja su različita i stajališta su različita. Što komisija misli kako stvari funkcioniraju i koje su predviđene za sjećan 2019. godine? Drugo, što se tiče sporazuma s Marokom, imamo pitanje Sahare. Kako pitanje, e, na pitanje gleda komisija koji su prijedlozi koji se uzimaju u obzir? pogotovo što se tiče izmjena koje treba donijeti Europski parlament. Artizanalni ribolov u obalnom području. To je vrlo kompleksno pitanje. Sve e, situacija varira u cijeloj Europi, a pogotovo u Španjolskoj situacija na Mediteranu, Galiciji i u baskijskim područjima situacija je različita ne postoje određene kvote kako bi artizanalni ribolov bio isplativ. Dakle, što se bez obzira na izjavu iz Sofije koja obuhvaća samo jedan dio ribarstva, koja je vaša procjena? Osim toga, e, oznaka o podrijetlu. U već dva saziva se borimo zato da bismo imali oznaku podrijetla, jer bismo time valorizirali artizanalni proizvod obalnih područja, izbjegli prijevare i time bismo poštivali prava potrošača, imajući na umu prijevare do kojih je došlo nedavno i imajući na umu istrage. Koji su vaši prijedlozi, gospodin Miljan? Hvala. To je već e, puno puta rečeno. Imali smo zanimljivu radionicu o e, vrstama koje ograničavaju ribolov drugih vrsta i obvezi skrcavanja. E, jučer su izražene mnoge zabrinutosti i svi su rekli da to nije e, najbolje rješenje što se tiče članka 15. izgleda da ta mjera nije dovoljna za rješavanje ovog problema fleksibilnost e, među vrstama. Trebamo e, pronaći neke mjere kojima će svi imati jednak pristup fleksibilnosti povjereniče, koncentrirat ću se sada na sljedeće. Da, trebamo imati mjere. 1. siječnja 2019. situacija će biti zabrinjavajuća. E, imamo e, neizvjesnost koja se povećava. Imamo odgovornost zajedno s komisijom i državama članicama. Mislim da komisija se treba pozabaviti tim pitanjem u potpunosti. potpunosti E, možemo stvarno 1. E, siječnja 2019. imati velike probleme. Flote će biti blokirane upravo zbog ovih vrsta. Hvala Pako. Ulrike Rodust. Herr Kommissar, ich freue mich, dass Sie wieder mal hier sind. Schon allein deshalb, dass wir hier... Hvala lijepa. E, drago mi je što ovdje imamo tako puno zastupnika. Ova rasprava je onda doista zanimljiva. E, pred nama su e, različite važne odluke koje će imati veliki utjecaj na razne subjekte. Parlament je često kritizirao da ne postoji dovoljna razina ambicije a osim toga, e, smatramo da postoje nedostaci e, kada govorimo o područjima gdje postoji velika koncentracija mlađi u odnosu na određene stokove. E, što komisija kani poduzeti kako bi poboljšala procese na tom području? Hvala lijepa. Merci Ulrike. Hvala Ulrike. Klara, jednu minutu. U redu. E, evo samo kratko, povjereniče, hvala, dobrodošli. Kao što su kolege rekli, ja sam također zabrinuta zbog niske stope izvršenja EMFF-a. E, Španjolska, Francuska dali su važan doprinos, a to želim reći zato što postoje mnoge razlike razlika između onoga što se odobrava ono što se e, onda iskoristi. Zato kažem da imamo problem koji trebamo riješiti e, i zajedno sa prijedlogom za finanski okvir. E, to znači da ćemo imati smanjenje od 260 milijuna eura u finanskom okviru to je smanjenje od 4,2%, e, to je stvarno veliko smanjenje. Nećemo imati odgodu za obvezu iskrcaja, hoće li onda stupiti na snagu 1. siječnja. Neke vlade su rekle da bi moglo doći do odgode. E, to je tema o kojoj trebamo stvarno razgovarati. Ja ću se baviti demerzalnim planom za Mediteran. 15. lipnja ćemo imati važan sastanak u Valenciji i pokušat ćemo i dalje raditi na tom pitanju. Hvala. Bravo, Klara, hvala. Janik Žado, izvolite minutu. Gospodine povjereniče, Hvala vam lijepa što se borite za održivi ribolov, hvala vam što ste spomenuli europske izbore. Mislim da je na svima nama politička odgovornost. Međutim, politička odgovornost je nešto što treba preuzeti. Kada govorimo o električnom ribolovu, o tradicionalnim oblicima ribolova, imamo prilike vidjeti da zapravo ljudi pozivaju na masakr ekosustave, masakr vlastite profesije. E, Europski parlament je donio rezoluciju za E, zabranu električnog ribolova nije činjenica, usprkos onome što kaže gospodin Van Dalen, da je 400 i nešto zastupnika da su kreteni i da nisu dobro shvatili rezultate studije koja je provedena temeljem nizozemskog pilot projekta. Međutim, kad se pogledaju vaši odgovori na naša pitanja, vidimo da su vaši odgovori kraći od naših pitanja i u potpunosti se perete od vlastite političke odgovornosti. Dakle, kada se radi o toj temi, gospodine povjereniče, odgovornost komisije je da brani resurs se da brani tradicionalne ribolovce i da ribare i da zaista djeluje u duhu održivosti. Dođite s nama, upoznajte se sa ribarima koji e, love na tradicionalni način, pogledajte s kakvim se problemima suočavaju i vi ćete se tada sigurno boriti za kompletnu zabranu električnog ribolova. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Dobrodošli gospodine povjereniče. Želim znati što komisija čini da bi stala na kraj e, dubokoj diskriminaciji koja postoji u raspodjeli e, kvota za male e, ribare. Druga stvar koju želim pitati tiče se obveze iskrcaja. Rekli ste da ćete ocijeniti učinak e, na male ribare i zanima me je li to učinjeno i na koji način će se i koje mjere poduzeti da ih se zaštiti. Treće, što sa administrativnim e, preprekama koje trenutačno postoje pred akvakulturom? Hvala, Lidija. A zatim Miranda. A ne, ispričavam se. A, mislila sam da ćete me zaboraviti. Gospodine povjereniče, bit ću kratka. Želim vas samo pitati što mislite o budućem učinku Brexita na višegodišnji plan e, za upravljanje sjevernim i zapadnim vodama. Jednom kad završi prijelazno razdoblje i e, Britanija izače iz Europske unije. Naravno, postavljam pitanje upravo zbog dvojbi koje imaju irski ribari. Ja sam u Danmarisu Marisu e, susrela se s nekoliko ribara. Jedan od najmlađih ribara je u tri mjeseca imao tri aktivna dana ribolova. Činjenica jest da više nećemo imati budućnost za mlade ljude bez stvarnih investicija. I zbog toga pozdravljamo ovaj e, plan upravljanja koji je sjajan početak, ali mislim da je provedba zaista bitna e, i treba izvršiti pritisak na države članice da one zaista e, to i u istinu provedu u dijelu. Također imamo prilike vidjeti da je apsorpcija sredstava iz mff a vrlo spora i da zapravo nema stvarnog učinka. Brexit je naravno e, povijesni korak, ali postavlja se pitanje kako ćemo dalje, posebice e, u Irskoj kada vidimo da će se flota Europske unije iz britanskih teritorijalnih voda premjestiti negdje drugdje. Postavlja se pitanje hoće li doći u Irske vode. Dakle, radi se o izuzetno važnom pitanju koje za sobom povlači niz drugih. Hvala. Nikola Kaputo. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem povjereniku na ovom izvješću i na odličnom poslu koji vrši unutar komisije. Neću ponavljati pitanja drugih, ali koncentrirat ću se na dva pitanja koja su vrlo jednostavna. Prvo pitanje vezano uz plastike, jer ova pojava je zabrinjavajuća na Mediteranu i imamo razne inicijative u tom pogledu, ali mislim da bismo trebali poduzeti i nešto više. E, pitanje komisiji što planirate učiniti imajući na umu nove podatke? Drugo pitanje vezano je uz moju zemlju. Tiče se kvota za plavoperanju tunu i za igluna. Što se tiče prve ribe, Europa je zabilježila minus 4% ulova i to će oštetiti neke države, pogotovo Italiju. A što se tiče igluna, u mojoj državi došlo do oštećenja, odnosno do štete e, i koja je i veća od 4%, imajući na umu povijesne podatke. Dakle, koje je stajalište komisije, kako bi se moglo riješiti ovo pitanje na, na nebirokratski način? Izabel Toma. Hvala Nikola. Izabel Toma. Izabel, imaš minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodine povjereniče što ste nam se pridružili. Kao prvo želim vam četistati zbog dvije stvari. Prva je vaš angažman vezano uz plavo gospodarstvo. Zaista se nadam da ćemo ovoga puta kada govorimo o pomorskoj energiji nešto što će se jednostavno svesti na vjetroelektrane, već ćemo imati i druge oblike koji više koriste energiju mora. Druga stvar koju, na kojoj vam želim čestitati jest taj poticaj da se revidira uredba o kontroli, o nadzoru, zato što je trenutačno zapravo u potpunosti zastarjala i ne može se koristiti na adekvatan način. Što se tiče električnog ribolova, Europski parlament je e, donio rezoluciju za potpunu zabranu, međutim to je tema na koju se neću sada vraćati ako nje ostaje. Što se tiče provedbi obveze iskrcaja, ja sam vam već predložila i željela bih zaista da mi kažete što o tome mislite. Jedan plan vezano uz E, opremu, e, istraživanja i resurse koji se tiču selektivne primjene. Ne možemo reći s jedne strane da su oceani naš prioritet, a s druge strane dovesti do znatnog smanjivanja i narušavanja tog prirodnog staništa i sredstava za to prirodno stanište u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala. Anata, izvolite. Hvala predsjedniče, zahvaljujem povjereniku Mnogo toga bih htjela spomenuti, ali koncentrirat ću se na tri kritične točke. Možda bismo o tome trebali porazmisliti svi zajedno. Ja posjećujem mjesta na terenu i e, iz raznih luka u Italiji i Europi dobila sam razne informacije. Prva, e, ribari izgleda da su stalno na nišanu i oni smatraju da svi misle da su oni odgovorni za eh, osim romašivanje mora. Eh, stokovi su se znatno smanjili, to nam pokazuju znanstveni podaci i što se tiče Mediterana, neki su stokovi još uvijek u kriznom stanju trebamo analizirati neke teme na multidisciplinarni način, a imati imamo sve e, vrste. Na primjer, povećanje broja pedatora ne uzima se u obzir što se tiče e, planova za demersalne ili za male pelagijske ribe. E, što se tiče Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, to su kolege već spomenuli. Europska pravila su pozitivna, ali ako nemamo fondove i pomoć onda će se ti fondovi smatrati kao skup pravila koji onemogućuje ribarstvo. Treće, kako bismo bili konkurentni na međunarodnoj razini trebali bismo povećati e, količinu akvakulture jer taj sektor u Europi još uvijek nije dovoljno iskorišten. E, kroz nekoliko minuta ćemo glasovati upravo o izvješću o akvakulturi. Idemo dalje. Klaudija Montero. Hvala gospodine povjereniče što ste danas ovdje s nama i što ste rasvijetlili neke od tema. Pozdravljam vašu zabrinutost i pažnju koju posvećujete plavom gospodarstvu, gospodarstvu mora. Spomenuli ste i plave investicije. Izuzetno važna tema ako želimo potaknuti razvoj novih vještina. Mi to definitivno podržavamo. Međutim, moram spomenuti e, pitanje najudaljenih regija. To su regije koje su vrlo specifične, kao što smo svi e, svjesni e, i njihovo ribarstvo je vrlo specifično. Upravo zato želim vam postaviti sljedeće pitanje. 2016. godine predložena je nova strategija za najudaljenije regije vezano uz inovacije i upravljanje ribarskim flotama. Osim državnih potpora. Hoće li komisija jamčiti europsko financiranje i na drugačiji način, posebice vezano uz nabavu novih plovila? Naime, imamo prilike vidjeti da je u smislu financiranja došlo do pada opsega sredstava koji se izdvajaju iz EMFF-a. Moje drugo pitanje tiče se usputnog um, ulova um, određenih uh, manjih vrsta tune. Što se može učiniti da se smanji slučajan usputni ulov? Hvala. Dalje. Uh, vrlo, vrlo kratko. Hvala gospodine predsjedatelju. Mene također brine nesigurnost koja postoji vezano uz zastupanje na snagu uh, obveze iskrcaja od 1. siječnja. Sektor je svakako vrlo zabrinut pod dojmom su da je potrebno donijeti određene odluke. A te odluke svakako treba donijeti prije nego što nas se stavi pred svršeni čin. Ne želimo zapravo da nas e, i pregaze. Druga stvar koju želim spomenuti je dvojba koju imam vezano uz višegodišnji financijski okvir. Smanjivanje sredstava koje se planira je u izravnoj suprotnosti sa prioritetima koje smo izdvojili u nekoliko navrata za sljedeće razdoblje, a to je potreba potpunog razvoja zajedničke ribarstvene politike. Mislim stoga da je potrebno revidirati taj aspekt. Nije nerazumno raditi na uštedama, ali moraju zaista biti razumne. A druga stvar koja me zanima je također i odluka uz ribarstvenu flotu koja lovi u vodama Maroka. Hvala. Ana? Hvala gospodine predsjedatelju. zaista je zanimljivo ulaziti u ovakve rasprave i drago mi je što imamo prilike osim čitavog niza sastanka sa predstavnicima sektora održati ovakve sastanke kako bismo vidjeli poštuju li se zaista sporazumi iz Maroka, iz Kapverda i tako dalje. Govorili smo već o učinku Brexita na galicijski e, ribolov i općenito na ribarstvo u Europskoj uniji. Zatražili smo evaluaciju od Europske komisije i mene zanima kada ćemo to dobiti. U petak sam bila na sastanku sa zadrugama ribara iz tog područja kako bismo procijenili kakva je situacija E, na sastanku su bili predstavnici Vigoa, visok, vrlo važnog i visoko pozicioniranog instituta u znanstvenoj zajednici, čija se sredstva zapravo sve više smanjuju. Ono što me konkretno zanima jest hoće li se u budućnosti sredstva iz fonda izdvajati za poticanje diversifikacije priobalnih gospodarstava? Također me zanima vaš komentar vezano u smanjenje sredstava u višegodišnjem financijskom okviru. Hvala lijepa Ana. A sada ću dati odmah riječ gospodinu povjereniku i on će nastojati odgovoriti na sva vaša pitanja. Gospodine povjereniče, izvolite. Hvala. Kao što ste rekli, većina se pitanja preklapa, tako da neću na njih odgovarati redom kojim su ih postavljali govornici, već ću e, odgovarati tematski. Dozvolite da na početku kažem nešto o tehničkim mjerama. To je pitanje koje, ako se ne varam, prvo spomenuo Gabriel Mato. Ja se kao prvo nadam da će trijaloški proces iznjedriti nekakve pozitivne rezultate. Osnovna ideja je da imamo zajedničke ciljeve, dakle skup zajedničkih ciljeva, metodologiju metodologiju kako ih ispuniti jeste nešto o čemu se može raspravljati. Razgovarali smo o takozvanim crvenim linijama, granicama koje nismo spremni prijeći. Da, ne želimo da nam se dogodi da nakon rasprava koje smo održali idemo nekoliko koraka nazad. Moramo poboljšati i zadržati ono što smo već dogovorili. Temeljem toga moram nažalost reći da je povlačenje još uvijek jedna od opcija. Ja se nadam da neće do toga doći, ja se i dalje nadam da ćemo imati pozitivan ishod, ali to je jedna od opcija. Mnogi su su govorili o električnom ribolovu. Kao prvo mi smo primili na znanje stajalište Europskog parlamenta. Ja sam bio prisutan tijekom rasprave moram priznati da mi se i dalje čini da je rasprava bila više političke naravi nego znanstvene. Zašto to kažem? Zato što postoje znanstvene studije, znanstvene evaluacije i njihovi rezultati su vrlo, vrlo jasni. Možemo biti dosljedni kada se radi o znanosti mislim da ne možemo biti vrlo dosljedni kada se radi o političkim pristupima. No, ponavljam, primio sam na znanje stajalište Europskog parlamenta o tome. Što se tiče uredbe o kontroli, da komisija je donijela tekst u svibnju i nadamo se da ćemo nastaviti dalje napredovati što će učiniti e, taj propis? Prvenstveno bavit će se manjkavostima koje postoje. I sam Europski parlament je na vlastitu inicijativu, kao što je Izabel Toma rekla, izdvojio neke od tih manjkovosti, primjerice sustav e, sankcija, podaci vezano uz obvezu iskrcaja, a isto tako e, riješit će se i neka druga pitanja kao što su registracija, certificiranje i tako dalje. Veći broj ljudi je to spomenuo. Nastojat ćemo također E, osnažiti e, ulogu EFKOS-a i elektroničkog izvješćivanja. Mislim dakle da možemo ostvariti napredak po tom pitanju i ja se nadam da ćemo dobiti prilično skori ishod vezano uz to. Što se tiče EMFF-a, to je pitanje o kojem su govorili gospoda Ferreira, Aguilera, Elaine i tako dalje. Nažalost, moram potvrditi da postoji vrlo razina provedbe sredstava iz EMFF-a, vrlo niska razina izvršnosti u dva navrata sam pokrenuo to pitanje s državama članicama u vijeću jer kako mogu objasniti da želimo zadržati e, sadašnji proračun ili ga čak i povećavati kada istovremeno ne koristimo dostatno e, proračunska sredstva koja su nam na raspolaganju. Mene to dovodi u vrlo nezgodnu poziciju, ali moram to reći nije to nešto što govorim samo ovdje, to sam već dva puta spomenuo i pred državama članicama. Neke države članice imaju zaista vrlo e, visoki rizik razduživanja Neko je spomenuo koji su prioriteti EMFF-a i e, da je potrebno odvojiti dodatna sredstva za to. Gledajte, zajednička ribarstvena politika i dalje će biti jedan od prioriteta EMFF-a zato što želimo ići u smjeru održivog e, ribolova, održivog ribarstva. Ali to je naravno pitanje podataka kontrole. Što se tiče priobalnih područja, malih ribara, plavog gospodarstva i međunarodnih e, obveza vezano uz upravljanje, E, prioriteti ostaju isti. EMFF e, će dati punu potporu dionicima e, i omogućiti da iskoriste proračunska sredstva, međutim ona se trenutačno ne koriste u potpunosti. Svi smo se nadali da će se sredstva e, iz EMFF-a povećati, međutim došlo je do smanjivanja, ali vidite da je to smanjivanje 4%, dok većina ostalih sektora imaju smanjenje od 7 ili čak 9% u smislu ukupne e, razine sredstava. Dakle, kada vidite da smo dobili gotovo jednu milijardu konkretno, jednu milijardu eura za E, sporazume o održivom ribarstvu. Imamo 10 milijuna eura godišnje vezano za jačanje e, ulogu EFKAS-a, onda možemo zaključiti da stvari nisu loše. Dosta smo dobro obavili posao, ja bih rekao. pripremamo zakonodavni prijedlog koji će biti objavljen 1. lipnja i to će državama članicama dati dovoljno vremena da pripreme svoje operativne programe a cijeli program će se iskoristiti. Nažalost, u prošlom višegodišnjem financijskom okviru od trenutka kada je donesena, to je bilo nešto kasnije, države članice kažu da su izgubile gotovo godinu dana od ukupnog razdoblja od sedam godina. Ovoga puta do toga neće doći. Što se tiče obveze iskrcaja, želim reći sljedeće. Razumijem da se radi o jednom od najzahtjevnijih pitanja koje je pred nama, s obzirom na to da od 1. siječnja 2019. godine svi svi stokovi u sredozemlju koji su ispod minimalne veličine, minimalnog opsega će morati primjenjivati ovu obvezu iskrcaja. Ono što sam već rekao i što mogu ponoviti jest da ne mogu raspravljati o tumačenju zakonskih odredbi. To zaista nije na meni. To je nešto što je vezano uz stajalište komisije. Međutim, kada se govori o provedbi, ja ne samo da želim raspravljati, već želim isto tako aktivno raditi s državama članicama. Naime, obveza iskrcaja je za mene jedan od prioriteta. Međutim, moramo iskoristiti instrumente koje imamo na raspolaganju i moramo to pokušati napraviti na način da to funkcionira. Ne možemo ukinuti obvezu prije nego što smo je uopće pokušali provesti u praksi. A postoje instrumenti i u zajedničkoj ribarstvenoj politici i u MFF-u da eh, to provedemo. Kada govorimo o nedovoljnoj iskoristivosti, ovo je jasan dokaz. Kako mogu objasniti kolegama da želimo ukinuti obvezu iskrcaja kada istovremeno samo 50 milijuna eura je iskorišteno za E, provedbu obveze iskrcaja. To je samo 1% ukupnog e, iznosa iz fonda. Da, sve države članice imaju dvojbe, ali ja moram reći jest da je moja dvojba zaista e, velika i ja se bojim možda čak i više nego države članice. A to je da ćemo biti nesukladni. Kako mogu objasniti E, nekome da trebamo ukinuti obvezu iskrcaja kad mnoge države članice još uvijek nisu uspostavile potrebnu infrastrukturu u lukama koja je potrebna da bi se provedba osigurala. O tome se nikad ne govori, a kada ja pitam jeste li učinili sve što ste mogli učiniti, jeste li proveli to i to, jeste li investirali u infrastrukturu u svojim lukama kako biste se pobrinuli da obveza iskrcaja profunkcionira, u 90% slučajeva odgovor na moje pitanje je uvijek ne. Dakle, možemo učiniti mnogo kako bismo bili selektivniji, Komisija je e, provela niz studija. Rekao sam već ranije, mislim da bi bilo nepošteno prema državama članicama koje su se zaista potrudile i koje su zaista i dalje u fazi kada se trude da uspostave potrebnu infrastrukturu. Ricardo je spomenuo upravljanje oceanima. Moram zahvaliti Ricardu zato što je on jedan od velikog broja zastupnika koji također daju snažnu potporu upravljanju oceanima. Kada govorimo o upravljanju oceanima, 2016. godine Federika i ja pokrenuli smo zajedničku komunikaciju vezanu uz upravljanje oceanima. Vi ste također imali inicijativu u sklopu Europskog parlamenta vezanu uz tu temu. Mnogo toga činimo, već sam spomenuo i konferenciju na Malti o oceanima, čija je domaćin bila Europska unija. Mislim da je to zaista bila najuspješnija takva konferencija, 400 obveza, veliki broj država je bio prisutan. Prvi puta imali smo više od 7 milijardi eura preuzetih obvezva, 2,5 5 e, milijuna hektara površina pokrivenih. Dakle, kada se radi o upravljanju oceanima, uspjeli smo uvjeriti primjerice Kanadu da uključi oceane u rasprave na razini G7. Raspravljamo s Argentinom da to također uključe u rasprave skupine G20. Dakle, mnogo se toga događa po ovom pitanju. Vezano uz Brexit, mislim da možemo objasniti da postoje tri faze kada se radi o raspravama u Brexitu. Dakle, faza povlačenja, prijeladna faza i buduća suradnja između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Prijelazna faza, prijelazno razdoblje jer prva faza je gotovo završila, prijelazna faza koja će trajati do kraja prosinca 2020. godine također je već uglavnom dogovorena. Tijekom prijelazne faze postojeće status quo vezano uz pristup vodama, postojeće status quo kada se radi o trgovini i provedbi zajedničke ribarstvene politike. Ujedinjena kraljevina tijekom prijelazne faze neće biti sastavnim dijelom bilo kakvih rasprava koje će se voditi, niti međunarodnih pregovora. Kada se radi o uspostavljanju E, kvota i takova za 2020. godinu, dakle maksimalnog dopuštenog ulova, Ujedinjenu kraljevinu će se konzultirati. Kada govorimo o odnosima s Ujedinjenom kraljevinom, mislim da trebamo održati dobar suradnički radni odnos sa Ujedinjenom kraljevinom, jer u budućnosti ćemo imati nekih stotinjak zajedničkih stokova kojima ćemo morati upravljati zajednički u skladu sa međunarodnim obvezama koje smo preuzeli. Imajući to u vidu, najbolji način i nekakav osnovni način e, da to činimo, da zajednički upravljamo stokovima, je upravo zajednička ribarstvena politika. David, nisam shvatio što si govorio jer Ujedinjena kraljevina je jedan od pionira koji su zapravo dali podršku zajedničkoj ribarstvenoj politici. Kao što sam spomenuo, zajednička ribarstvena politika koju vi nazivate strašnom zapravo pomaže ribarima da povećaju vlastitu dobit, a ti ribari uključuju i ribare iz Ujedinjene kraljevine. Kada govorimo o najudaljenijim regijama, komisija je prošle godine donijela potpunu strategiju za najudaljenije regije. Za mene jedan od najvažnijih aspekata te strategije je uspostavljanje E, dijaloškog foruma koji uključuje ribare, koji uključuje sve dionike, koji će imati prvi sastanak 26. lipnja Cilj je pomoći najudaljenijim regijama. Kako bismo to učinili, mi istražujemo način na koji možemo eh, izmijeniti i dopuniti propise o državnoj potpori vezano uz nabavu novih plovila. Naravno, pod uvjetom da se financiraju održiva nova plovila. Dakle, bit će potrebno opravdati nabavku tih vozila, ako su eh, ribolovne prilike veće od kapaciteta, a ne obrnuto. Također, radimo na programu kapaciteta, ulazno-izlaznom programu kapaciteta i također pokušavamo angažirano razgovarati sa najudaljenijim regijama kako bismo im mogli dati potporu i u drugim sektorima, a ne samo u ribarstvenom sektoru. Što se tiče E, onoga što je rekao gospodin Ferreira o ekonomskim rezultatima općenito. Slažem se da kada govorimo o onih 800 brojci od 800 u dobiti govorimo načelno, nemaju svi sektori jednaku razinu dobiti. Postoje oni koji imaju višu razinu dobiti, oni koji imaju nižu razinu dobiti od prosjeka. Međutim, Želim vam svakako reći da općenito postoji jedan obuhvatan trend gospodarskog oporavka sektora. Nažalost, stvari funkcioniraju obrnuto. Ja dolazim iz regije koja e, je u najvećoj mjeri u 80% slučajeva pokrivena malim ribarskim flotama, malim oblicima ribarstva, to je sredozemlje, E, mentalitet tamo je da, nažalost, da im je bolje ako ima manje propisa i manje ograničenja. A to zapravo u stvarnosti nije tako, jer kada im ja pokažem brojke, gdje mogu vidjeti da u onim područjima gdje postoji više razina sukladnosti dolazi do poboljšanja stanja stokova i do poboljšanja e, profitabilnosti dok stokovi u sredozemlju zapravo doživljavaju eroziju i dobit pada onda vide da tome nije tako. Međutim, nisu još uvijek u potpunosti uvjereni, iako mislim da mogu reći, to kažem sa zadovoljstvom, da ipak postoji načalno stajalište da da biste povećali vlastitu profitabilnost morate raditi na oporavku bioloških stokova također. Što se tiče pitanja vezano uz Maroko, mandat je revidiran i donesen, Europsko vijeće je to učinilo u travnju. Što se pregovora tiče, počeli su prošlog mjeseca. Na trenutak su prestali kako bi dvije strane mogle obaviti interne konzultacije, a pregovori će se vrlo skoro nastaviti. Što se tiče malih ribara, što se tiče Galicije, Bilba i tako dalje, postoji veći broj regija gdje imamo takvu strukturu ribarstva. Za mene je zaista prioritet pomoći malim ribarima. Međutim, mali ribari moraju i sami sebi pomoći i moraju biti sastavnim dijelom rješenja za provedbu i osnaživanje stokova. Ne možemo uvijek reći da mali ribari e, imaju mali učinak, a velike e, ribarske flote imaju veliki učinak na stokove. Naime, postoje mali ribari koji su sukladni e, odnosno veliki ribari koji su sukladni svim odredbama zajedničke ribarstvene politike i mali ribari koji to nisu i obrnuto. To je nešto što treba uzeti u obzir kad se radi o malom ili većem učinku. Kada govorimo o kvotama i pomoći malim ribarima, to je uvijek argument, odnosno mm, stvar koju spominjem u svojim raspravama sa ministrima, zato što im uvijek kažem da dođu u prosincu, da žele povećati kvote, jer ako E, ne povećamo kvote, doći će do negativnog učinka na male ribare, priobalne zajednice će odumrijeti, onda se kvote povećaju, ali ono što čine s kvotama je potpuno druga priča, zato što se jednostavno e, ispadne iz jednadžbe i većina kvota uvijek završi na istom mjestu. Međutim, ja ih uvijek potičem i znam da čak i parlament to čini. Mislim da je parlament prošle godine, ako se ne varam, raspravljao upravo o toj temi, poticao sve države članice da pomognu malim ribarima tako što će im dati više kvota. Što se tiče plastike, mislim da je Caputo dobro rekao da e, u ovoj fazi, u ovom stoljeću, u 21. stoljeću ne možemo prihvatiti da više od 8 milijuna tona plastike bacamo u oceane na godišnjoj razini. 8 milijuna tona je ekvivalent ukupnog iskrcaja riba u Europskoj uniji, a mi sve to bacamo svake godine u ocean. Europska unija već čini mnogo vezano uz to pitanje, uz ono što radi vezano e, za kružno gospodarstvo, e, uz ono što radi na strategiji za upravljanje plastikom, odnosno ažuriranje propisa i tako dalje, e, također vezano uz korištenje alata e, za ribarenje i tako dalje. Međutim, Europska unija ne može tu djelovati sama. E, vezano uz zagađivanje oceana plastikom treba učiniti više i na globalnoj razini. Što se tiče planova za zapadne voze, vode, Ferreira i Ricardo su to spomenuli. Komisija je ovaj mjesec, ne, u ožujku ove godine, donijela plan upravljanja koji je izuzetno važan zato što zapravo pokriva nekih 37 pridnenih stokova. Također uključuje i rekreativni ribolov i slične aktivnosti i da je regionalni pristup za sjeverne i južne vode. Ono što možda ne razumijemo jest da je savjetodavna vijeća i države članice sjevera i juga još uvijek mogu nastaviti funkcionirati na isti način kao ranije, čak i ako to žele, E, države sa sjevera i vijeća sa sjevera mogu surađivati s onima s juga. To je nešto što se može i dalje provoditi. Na kraju priče mnogo je preklapanja i mislim da čak i sve, ako ne sve, ali većina država članica su zadovoljne ovime. Mislim da su bile samo dvije države članice kojima bi bilo draže da smo imali dva zasebna plana upravljanja. Što se tiče plavog gospodarstva, Izabel je spomenula plavo gospodarstvo i rekla je da se nada da se neće zapravo temeljiti isključivo na energiji oceana. energija oceana je sastavni, vrlo važan dio plavog gospodarstva. Nažalost, E, to je ogromno, vrlo široko područje, dakle plavo gospodarstvo. Kada govorimo o globalnoj gospodarskoj djelatnosti, 95% globalne gospodarske aktivnosti dolazi od 30% kopna e, na planetu. Od 70% dobivamo, dakle pokrivenosti oceanima, dobivamo manje od 5% gospodarske djelatnosti na globalnoj razini. Dakle, definitivno imamo situaciju u kojoj gospodarske prilike oceana i voda nisu iskorištene. a tu su i okolišne odgovornosti, dakle odgovornosti zaštite okoliša. Imamo čitav niz inicijativa upravljanja e, koje sa sobom nose i svijest o toj e, odgovornosti u zaštiti okoliša. Tu su dakle i područja poput biotehnologija, resursa, hrane i tako dalje koja su s time povezane. Brijan je govorio o akvakulturi. Akvakultura je jedan od prioriteta u EMFF-u gdje bismo mi zaista želili dati potporu ovom području. Naravno, ne želimo davati potporu bilo kakvoj vrsti akvakulture. Želimo e, da se zaista projekt akvakulture E, provodi kao održivi projekt akvakulture i jedino na taj način mogu se postići prednosti financirani iz MFF-a. Do sad se čini vrlo malo vezano uz rast akvakulture. Nemojmo zaboraviti da Europska unija uvozi nekih 60% E, europske potražnje za ribom, a akvakultura mogla bi pomoći ne samo kao zamjena za taj uvoz, već bi isto tako mogla u velikoj mjeri pomoći da se smanji pritisak na ulov divljih vrsta. Također, Želim reći da mislim da sam napravio jedan e, opći pregled. Ako netko još želi nešto dodati, dati više informacija, može slobodno pismeno, ja ću vrlo rado pismeno odgovoriti. i Hvala vam svima. Spomenuli smo već i plastiku. Ne znam jeste li vidjeli vani na trgu je zaista ogroman kit izrađen od plastičnog otpada. E, prikupljaju se potpisi za potporu um, kampanji Pass on Plastics, e, preskočite plastiku molim vas dajte potporu. Hvala vam lijepa i hvala vam na suradnju. Merci, monsieur le commissaire. Hvala gospodine eh, povjereniče, hvala gospodine Vela Karmenu na ovoj razmjeni mišljenja. Mi vam uvijek eh, postavljamo mnogo pitanja, međutim činjenica je da se veliki broj tih pitanja, kao što ste i sami rekli, može tematski grupirati, a mi ćemo vam svakako poslati e, u pisanom obliku i dodatna pitanja kojih bude. Hvala vam lijepa i e, zahvaljujem vam na sudjelovanju vama i vašoj ekipi. Hvala lijepa, uvaženi kolege. Krećemo na glasovanje. Ja ću samo otpratiti gospodina povjerenika. Imate li svi svoje eh, kartone za glasovanje? Eh, izvješće o europskom eh, sektoru akvakulture. Izvjestitelj je zastupnik Itur Gajze. E, prelazimo na glasovanje. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, stanimo na trenutak. Jesu li svi spremni? Jeste svi spremni? Dakle, kompromis prvi. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis drugi. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 161. E, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 162. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 163. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 164. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Envi, odnosno ispričavam se, kompromis treći. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman je 7.1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman je 7.2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 173. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 174. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 175. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 176 i 177 otvaram glasovanje odnosno 176 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se 177 otvaram glasovanje zatvaram usvaja se amandman 178 otvaram glasovanje zatvaram usvaja se amandman Envi 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 182. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Ispričavam se, izvjestitelj se javlja za riječ. Zastupnica Fronte je uključena u ovaj e, kompromis, to je pogreška. E, predlažem da glasujemo o tome zasebno. Dakle, glasujemo o kompromisu četvrtom s izuzećem amandmana 172. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis peti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 186. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 187. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 188. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 189. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 190. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 191. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Uzvaja se. Amandman 193. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 194. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 195. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 196. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis šesti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Odnosno, e, sada prelazimo na kompromis sedmi. E, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 206 četvrti, e, odnosno 206. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 207. E, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 208. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 209. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 210. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 211. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 212. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 213. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 214. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 215. Otvaram glasovanje. Zatvaram Usvaja se. Amandman 216. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 217. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis osmi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 222. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 225. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 226. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. NV29. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 227. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 231. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 232. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 233. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 235. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. NV 24. Otvaram glasovanje. odnosno ispričavam se, amandman 236. i 237. identični su, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. 238. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 239. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 240. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. NV 11. Odnosno, ne razmatra se. Dakle, amandman 241. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 242. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 243. Otvaram glasovanje. Zatvaram. dakle, oni su identični, ispričavam se. Otvaram glasovanje na amandman 244. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 245. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 246. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 247. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 248. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 249. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 250. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 251. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 252. Otvaram glasovanje. Plu. Zatvaram. Odbija se. 253. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 254. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 255. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis deseti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 260. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 261. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 263. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 264. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 265. Otvaram glasovanje. Odnosno, ispričavam se, ne razmatra se. Prelazimo na amandman 267. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 268. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 269. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 270. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 271. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 272. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 273. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 274. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 275. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 276. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 278. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 279. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 280. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 281. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 282. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 287. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 288. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 289. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 290. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 291 i 292. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 293. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 294. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 295. Otvaram glasovanje. Dakle, 295 i NV21 identični su. Otvaram glasovanje, zatvaram, usvaja se. Amandman 296. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 297. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Envi 20 Ne, prelazimo sada na amandman 298. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 302. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 303. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 304. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 305. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 306. Otvaram glasovanje. Odnosno, prilazimo sada na amandman 307 i 308. Identični su. Otvaram glasovanje. Zatvaram odbijaju se. Amandman 309. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 311. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 314. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 315. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 316. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 317. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 318. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 319. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 320. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 321. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 322. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 323. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 324. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 325. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 326. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 328. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Dakle, sada Amandman 329. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 330. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 331. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 332. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 333. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 334. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 335. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 336. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 337. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 339. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Envi 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 338. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 340. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 341. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 342. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 344 otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 343 otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 345 otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 346 otvaram Zatvaram. Odbija se. Amandman 347. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 348. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 349. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 350. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 351. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 352. 353. 354. i 355. amandman. Svi su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvajaju se. 356. se ne razmatra. Prelazimo na 357. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 358. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 359. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 360. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 361. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 362. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 363. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 364. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 365. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 366. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 367. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 368. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 369. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 370. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 371. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 372. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Prelazimo na uvodne izjave. Kompromis 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 25. Otvaram glasovanje. Odnosno 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 49. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 58. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 59. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 60. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. NV14. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. NV 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 61. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 62. je na redu. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 67. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 68. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 69. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 70. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 71. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 73. Treći. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 76. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 77. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 78. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 84. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 85. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 86. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 87. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 88. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Samo trenutak. Dakle, 88. je usvojen. Ispričavam se. E, dakle, sada prelazimo na amandman 89. Otvaram glasovanje, zatvaram. Usvaja se. Amandman 90. Otvaram glasovanje, zatvaram. Odbija se. 91. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 92. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 93. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 99. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 104. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 105. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se amandman 106. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 107. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 108. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 109. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 110. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 111. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 112. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 113. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 114. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 115. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 116. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 117. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 118. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 119. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 120. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 121. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 122. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 123. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 124. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 128. je otvoren glasovanjem. Zatvoren glasovanjem. A, odbija se. Amandman 129. je otvoren glasovanjem. Zatvoren glasovanjem. Odbija se. Amandman 130. je otvoren glasovanjem. Zatvoren glasovanjem. Odbija se. Amandman 131. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 25. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 135. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 136. i 137. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 138. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 139. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 140. otvorem glasovanje. Zatvorem glasovanjem. Odbija se. 141. otvorem glasovanje. Zatvaram glasovanjem. Odbija se. 142. otvorem glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usve se. 143 otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 144 otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 145 otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 146 otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 147. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 148. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 149. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 150. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Navodi. Amandman prvi. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman sedmi. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 2. Otvaram glasovanjem, Zatvaram glasovanjem. Usvaja se amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanjem. Odbija se. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanjem. Odbija se. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usva se amandman peti. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se amandman šesti. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se amandman deseti. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 9 je otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 11 je otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. I time dolazimo do krajnjeg glasovanja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojene velikom većinom.